financijskih interesa Europske unije ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike e, na temelju uspješnosti. Izvjestitelj e, Petri Servama, izvolite. Poštovani E, poštovana predsjednice, poštovani potpredsjedniče Timmermans, ono što nam je potrebno je učinkovitost. E, kontrola 40 milijuna transakcija i ostale kontrole zajedničke poljoprivredne e, politike koštaju oko 4 milijarde eura godišnje. Postoje pravila i propisi o upravljanju zajedničkom poljoprivrednom politikom i stvari postaju sve složenije, tako da ćemo E, vjerojatno imati troškove od 58 milijardi u proračunu, a oni će samo rasti ukoliko se ništa ne učini. E, dakle, u ovom trenutku se e, procjenjuje da je trošak 4 milijarde eura na razini države članice. E, to znači da postoji nevjerojatna birokracija, administrativno opterećenje, jako puno papira koji se podnose e, nadležnim institucijama, a to uključuje vrlo složene kontrolne mjere. Finski poljoprivrednik ilustrirao je absurd na način da je poslagao sve obrazce koje traže nacionalna tijela, jedan pored drugog, u dužini od 33 metra. To bi bila dva puna reda zastupnika Europskog parlamenta. Ako ne uspijemo pojednostavniti zajedničku poljoprivrednu politiku, olakšati opterećenje u sklopu kontrola poljoprivrednika, e, nećemo uspjeti privući nove mlade poljoprivrednike. E, Biće jako teško zadržati trenutne korisnike, ali tu se ne radi samo o poljoprivredi. Vrlo složena pravila, složena kontrola nemenovno znači da dolazi do gubitka e, sredstava poreznih obveznika. Ona se ne troše učinkovito, a osim toga postoji neizvjesnost e, koristili se sredstva Europske unije odgovorno i namjenski. Moramo pronaći odgovor na neka od ovih pitanja. U ovom izvještaju inzistiramo na tome da je važna učinkovitost e, u pogledu kontrola, a to znači da naglasak mora biti na kvaliteti kontrola i administrativnih sustava država članica. Znači učinkovitost, dosljednost e, i e, pouzdanost tijela koja upravljaju sustavom i sustavom certificiranja. Kako bismo olakšali opterećenje, nadležna tijela moraju biti u stanju organizirati kontrole na licu mjesta kako ne bi bilo potrebno e, provoditi jednogodišnje kontrole poljoprivrednika od strane komisije ili drugih tijela. To bismo trebali biti u stanju učiniti uvođenjem sustava na koji predugo čekamo. Osim toga, potrebno je definirati koje su države najuspješnije, a koje najgore što se tiče ostvarenih rezultata. E, neki smatraju da to možda nije u skladu sa temeljnim načelima Europske unije, ali naglasio bih e, da je strah uzaludan. Osnovni element ovog pristupa sastoji se u tome da je potrebno razminjivati najbolju praksu, primjere najbolje prakse i vidjeti gdje su najgori rezultati. Ono što je ovdje ključno je pojednostavljenje koje je neminovno. ono što čime se vodio izvjestitelj je da pomogne poljoprivrednicima da izađu na polje, a ne da sjede za stolom. A osim toga u konačnici imat ćemo bolju kontrolu sredstava poreznih obveznika. Hvala, sada imamo opet pet minuta spontanog javljanja za riječi i jednu minutu e, dobiva gospodin Novokova. Hvala. Mislim da najbolje za naše odnose s javnošću bi bilo da promičemo te kvalitetne rezultate i da vidimo kako smo postigli mnogo našim zajedničkim e, naporima. Mislim da je gospodin Sarvama zaista obavio odličan posao i mislim da zaista možemo izvući, izvući važnu pouku iz ovog njegovog izvješća. dugotrajne i teške kontrole ne doprinose ničemu. Veoma je važno ubrzati postupak za plaćanje i oni koji postižu dobre rezultate trebaju e, biti manje kontrolirani i obrnuto. Treba smanjiti papirologiju i treba uvesti elektronsku tehnologiju. Jer će nam to sve omogućiti da poboljšamo naš rad. E, gospodin Kafuto, jedna minuta. Hvala. cijena reforme e, zajedničke poljoprivredne politike je zaista ogromna i struktura je sada još e, veća i e, kabastija. Trebalo je to sve pojednostaviti što se tiče postupka, što se tiče kontrole, što se tiče troškova kontrole. Ako se to ne napravi na vrijeme, posljedice će biti strašne, tako da komisija mora to uzeti u obzir, posebno u svjetlu tih 42 organizacija i agencija koje to trebaju činiti. Molim vas da malo usporite zbog prijevoda. Dakle, što trebamo učiniti? Trebamo kazniti one koji e, e, bilo što rade kako ne treba Dakle, koje zemlje članice dobro rade svoj posao, koje loše? Tu možemo povući jasnu razliku. Znači, trebamo smanjiti e, kontrole tamo gdje ljudi rade dobro i na taj način ćemo smanjiti cijene i onda ćemo postići naš cilj. E, hvala gospodin Rope, jedna minuta. Hvala gospođo predsjednice. Pozdravljam ovu inicijativu i pozivam komisiju da pojednostavljenje ZPP-a zaista postigne. Veoma je važno da to pojednostavljenje bude e, od koristi ne samo za velike poljoprivrednike, nego one koji žive od toga. To je veoma važno, e, to je povezano sa odgovornim obrađivanjem zemlje. Radi se o ljudima koji generacijama žive i rade na istom području. Ono što je također važno je da u ovom periodu koji je pred nama je zapravo je došlo do velike promjene tih pravila i komisija se mora pobrinuti i potaknuti agencije da iskoriste to i e, da u tom prijelaznom periodu e, koriste ove lagane mjere. Gospodin Marijas, jedna minuta. Hvala. Birokracija i kompleksnost e, ZPP-a koji su tako teški za poljoprivrednike je nešto što zaista e, opterećuje Europsku uniju. To se mora poboljšati kako bi se poboljšala učinkovitost e, i kako bi subvencije urodile boljim plodom. Ali imamo još i veće probleme u poljoprivredi u mojoj zemlji su poljoprivrednici e, siromašni i ne mogu spojiti kraj s krajem, posebno zbog uništenja i katastrofe, e, zato što je došlo do loših žetvi, zbog prirodnih nepogoda i zbog e, različitih mjera koji su dio paketa trojke su pogoršali to porezi su porasli preko 100%, a istovremeno ruski embargo je e, zapravo zbrisao poljoprivredu Grčku s lica zemlje i zato treba doći do povećanja subvencija i podrške grčkim poljoprivrednicima koji su zbog toga tako osiromašeni. Gospodin Kristoforu, molim. Hvala, gospođo predsjednice. Govorimo o veoma važnom pitanju, ali pred nama je zaista odlično izvješće koje je sastavio e, jedan odličan kolega koji je zaista ušao u samu srž stvari. Zaista ne trebamo tu ništa dodati. Učinkovitost je ovdje ključna stvar i to se događa kada pred sobom imate jasan okvir toga što se događa. Imate 50 milijuna akata kojima je e, cijena 4 milijarde, znači 17% svih novca, svih novaca koji idu u ZPP e e, su posvećeni nadzoru, kontrolama. Mi više te novce ne možemo više trošiti na kontrolu. Tako da zaista treba paziti, pažljivo pročitati ovo izvješće. Ako nastavimo tim putem, uništit ćemo sami sebe i oni koji pobjede su oni koji izvlače koriste s te birokracije i papirologije. Znači moramo e, ukinuti to administrativno opterećenje i na taj način omogućiti samo kontrolu. Hvala. A sada dajem riječ e, povjereniku Timmermansu da da svoj odgovor. Dakle, ovo je način da se smanji broj e, kontrola na licu mjesta. Kako to možemo učiniti? Jednostavna pravila koja će biti lako primjenjivati, e, bit će lakše poljoprivrednicima da to prate i vlasti, to jest odgovarajuća tijela će to moći kontrolirati. Kao što se već rekli, e, ta, je proces već počeo i zapravo je već i uznapredovao i mi smo već dobili doprinos od svih e, dionika. Neke promjene su već provedene i komisija će iznijeti još e, dodatne prijedloge u ovim mjesecima koji su pred nama. No ne trebamo čekati nova pravila da bismo umanjili broj kontrola s kojima se suočavaju poljoprivrednici u zemljama članicama koje imaju e, odgovarajuće upravljanje i kontrole se smanjio broj tih štih proba. Neke zemlje članice su izrazile želju da iskoriste tu mogućnost i komisija će s njima surađivati kako bi se ti uvjeti za smanjenje broja kontrola istekli. Naravno, mi imamo veliku i odgovornost zato što e, moramo se pobrinuti da se ne zloupotrebljavaju sredstva koja dobivamo od poreznih obveznika. Zemlje članice također potičemo zakonodavstvom koje je sada na snazi da nađu načina da, smanju, da smanje taj administrativni teret koji trpe poljoprivrednici. Samo 5% poljoprivrednika imaju te kontrole na licu mjesta da se vidi poštuju li pravila e, koja se odnose na ZPP. Uglavnom e, kontrole potiču iz zakonodavstva koje je vezano za ZPP, nego radi se o nacionalnim kontrolama. Naravno, za poljoprivrednike nema razlike dolazi li nešto od njihove zemlje ili od Brisela. Oni e, žele manje pravila i zaista oni bi trebali se baviti poljoprivrednom, a ne e, birokracijom. No mi mislimo da zemlje članice bi mogle i same e, grupirati svoje kontrole e, kako bi to se radilo istovremeno sa kontrolama koje se vode pod ZPP-om. I tu se može dosta toga naučiti. Kao što sam rekao, kontrole jesu i bit će i dalje nužno potrebne i zakonodavac Europske unije i nacionalnih zemalja su definirali e, pod kojim uvjetima se isplaćuju novci, onda moraju se pobrinuti, to utvrditi da li su ti uvjeti zaista ispunjeni. Što su veći i složeniji e, i brojni ti uvjeti, to će biti obimnije i kontrole, ali porezni obveznici moraju moći se uvjeriti da se njihov novac troši u skladu s pravilima, tako da nećemo prihvatiti prijedloge koji bi mogli ugroziti zdravo upravljanje, financijsko upravljanje sredstvima iz europskog proračuna. I konačno, trebamo se postaviti pitanje da li ova e, stopa pogreške od 2% je odgovarajuća standardna stopa za ovakve kompleksne politike kao što su ZPP i konkretno e, razvoj sela i koji je zapravo e, odnos, prihvatljivi odnos između cijene i koristi tih kontrola. Ako to ne učinimo, propustili smo svoju šansu. E, zajednička poljoprivredna politika jest i ostaće kamen temeljac e, naše politike i u našem zajedničkom interesu da ta politika bude učinkovita, što je moguće više i da i dalje uživa podršku poljoprivrednika, ali i građana. Porezni obveznici zaista se žele osigurati da se njihov novac troši na pravi način. Zahvaljujem gospodinu Sarvami na njegovom izvješću koje će biti još jedan doprinos ovoj raspravi o pojednostavljenju ZPP-a. Hvala gospođo predsjednice. Hvala e, gospodine povjereniče. E, zatvaram raspravu. E, sutra ćemo glasovati o tome.